jučerašnjeg sastanka i tekstovi koji su usvojeni su dostupni. Ima li ikakvih komentara? Ne vidim nikakve javljanja za riječ. Prema tome time je zapisnik usvojen.